Gut, liebe Kolleginnen und Dragi kolegice i kolege, počnimo s našim zasjedanjem. Krećemo sa točkom dnevnog reda osam. ću pričekati. A točka dnevnog reda 8. je trenutačno stanje aktualnih pregovora u okviru trijaloga. Do sad imamo i jednu, znači otvaranje ovog trijaloga o autonomnim mjerama trgovine u odnosu na Zapadni Balkan. Ta je trijalog održan jučer. Sjećate se da smo imali tri područja u kojima smo prihvatili zahtjeve za amandmanima. Jedan je bilo tehnički, znači prilagodba zakonodavstva s vremenom, zatim provedba e, pravnih akata, delegiranih pravnih akata i njihova e, njihova provedba i treće je bilo politička pitanja, znači kako razvrstati procese na Zapadnom Balkanu. E, imali smo razmjenu mišljenja o različitim stajalištima. To je bilo donekle razočaravajuće jer vijeće zapravo nije imalo pregovarački mandat, već je samo bilo u stanju prihvatiti neke tehničke amandmane, odnosno raspravljati o samo tehničkim amandmanima. A što se tiče političkih pitanja, nismo postigli ništa, odnosno vijeće se nije očitivalo na delegirane akte. Mi smo vijeću izričito rekli da nam to nije prihvatljivo i da imamo šansu ići dalje samo ako će oni imati pregovarački mandat i oni su s tom porukom tom porukom smo od se razišli i 22. prosinca ćemo nastaviti. Ima li javljenja za riječ na tu temu? Nema očito. Idemo dakle na sljedeću točku dnevnog reda, a to je točka 9. E, Stalište našeg odbora u odnosu na izvješće o Europskoj energetskoj uniji. Imali smo prvu raspravu o tome, a sada imamo i izvješće našeg izvjestitelja gospodina Buhnera kojem ću dati riječ. Hvala. Kod izrade ovog nacrta izvješća e, ja sam se morao ograničiti na e, manji dokument jer e, s naše strane imali bismo i određenih amandmana kako bismo to upotpunili. Ja sam pokušao iznaći konsenzus između različitih izvjestitelja. Ovo sigurno nije čisti, čisto stajalište našeg kluba zastupnika i e, naći ćete tu brojne zajedničke kompromise. Vjerujemo da važni ciljevi energetske unije su sigurnost opskrbe energijom, konkurentnost i održivost. Te ciljeve možemo postići ako smanjimo s jedne strane potrebu za energijom, a s druge strane ako izgradimo održive izvore energije. Ako povežemo energetske mreže, razvijemo takozvane smart grids i ako e, pregovaramo o energetskim ugovorima s trećim zemljama i to zajednički. Energetska učinkovitost je ključan cilj koji ima veliku relevantnost za vanjsku trgovinu. Postoji veliki potencijal za suradnju sa trećim zemljama za, za razvoj zajedničkih standarda i tehnologija, primjerice s Kinom. Ovdje prije svega vidimo tehnologiju pohrane energije kao vrlo važno skladištenja energije i e, e, pritom moram reći da je ova točka do sada nije toliko snažno naglašena, no ako u e, prijeđemo 30% kod obnovljivih izvora energije, pohrana e, električne energije je vrlo važna jer u protivnom se to neće funkcionirati. Tehnički sustavi su jako važni, e, no potrebno je ukloniti i administrativne prepreke. Investicije u mjere energetske učinkovitosti E, će se povećati u e, konkurentnom okruženju s našim trgovinskim partnerima. Što se tiče energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, to trebamo i dalje širiti. E, kod vanjske trgovine moramo razmotriti pitanje uvoza energije. Od toga se trebamo udaljiti i to je jako važan cilj. Politička koherentnost u vanjskoj trgovini osobito je važna upravo na energetskom području. Ne bi bilo dobro da interno zahtijevamo visoke standarde, a onda u vanjskoj trgovini ne tražimo te iste standarde. Mi u Europi se zalažemo za smanjenje emisija stakleničkih plinova i ne možemo e, biti odgovorni prema ovom planetu ako uvozimo prljavu e, energiju iz drugih kontinenata. Sada me zanima koje elemente planiraju moje kolege i što žele unijeti u još u ovo stajalište. Ja se radujem toj raspravi. Hvala. Sad ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Isas. Salvatore Gospod, e, zastupnik Čiko nije bio tu, ja ću umjesto njega govoriti to talijanski. Europska je unija suočena sa nizom izazova, dakle unija kao cijelina. To su vrlo složeni izazovi i iz tog razloga mi kao unija očekujemo da ćemo usvojiti mjere kojima ćemo osigurati energiju pod prihvatljivim uvjetima. Dozvolite nekoliko brojaka. Izuzetno je važno imati na umu da mi uvozimo 100% svoje nafte, i 66% prirodnog plina. 94% našeg prometa se odnosi na naftu. Dakle, ako provedemo komparativnu analizu, vidjet ćemo da je odnos cijena E, i električne struje i nafte su 30% viši nego li je slučaj u SAD-u. Iz tog razloga su nam potrebne e, ambiciozne aktivnosti na razini cijele Unije, tako da potrošači Uniju i domaćinstva i privredni subjekti mogu dobivati, dakle, e, budu, imaju sigurnu opskrbu ekonomski prihvatljivi po ekonomski prihvatljivim cijenama. Za to nam treba učinkovit energetski sustav, što znači da protoci mogu ići preko granica slobodno. naročito kroz strateške koridore dakle energetske strateške koridore unutar naše energetske mreže. U svemu tome potrošači moraju imati aktivnu ulogu. Moramo nadići e, današnji sustav koje karakterizira koordinacija nacionalnih politika. Međutim, postoje prepreke na tržištu, a i niz drugih izazova. Osim toga, moramo ostvariti ciljeve iz Europe 2020. na primjer 10% interkonekciju. Iz tog se razloga moramo usredotočiti na onih 12 država e, članica koje trenutno imaju interkonekciju ispod 10%. To su Irska, Italija, Estonija, Latvija, e, Ujedinjeno kraljevstvo, Cipar i Malta i Također trebamo imati na umu otoke, one takozvane energetske otoke, dakle otoke Europske unije e, na kojima je potrebno izgraditi infrastrukturu kako bi e, i oni uživali sigurnu opskrbu energijom. Također nam e, je potrebna održiva energija što znači da će se određena sredstva morati odvojiti upravo za provedbu tih projekata. To je koncepcija koju podržava i vijeće, tako je odluku donijelo u e, listopadu 2014. U zaključku ću reći da Europska unija mora povećati svoje kapacitete u području energije, kako bi time poboljšala svoju poziciju na međunarodnim tržištima i mora biti inkluzivna. Kako bi se to ostvarilo moramo postići trgovinske sporazume sa odredbama kojima je svrha upravo e, sigurnost opskrbe e, energijom, e, postojanje dovoljnih e, resursa te trgovinu sa onim dijelovima svijeta koje su nam strateški važni, uključujući Alžir, Tunis, Tursku i Nordsku Ameriku. Hvala, ja sam izvjestio sjeni za socijaldemokrate i e, želim prvo zahvaliti izvjestitelju. Mislim da je on već spomenuo sve važne točke. Meni je stalo do tri izmjene, odnosno dopune. Prvo područje je mm, područje energetskog sporazuma. Gospodin Fisas je već ukazao. Na to mislim da mi kao um, odbor za međunarodnu trgovinu moramo jasno naglasiti da e, da energija mora biti dio tih e, trgovinskih sporazuma, mora biti jedno poglavlje u tim sporazuma Mora biti jasno da mi imamo za cilj diversifikaciju naših izvora opskrbe energije, no isto tako da se držimo određenih standarda i da želimo promicati e, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost u okviru tih trgovinskih ugovora. Tako da mi kroz te energetska poglavlja imamo najbolji način e, podrške našoj energetskoj politici. Znači, značaj energetskog poglavlja i sadržaj je nešto što bih želio da se uvrsti nakon točke 2 i e, ja ću podnijeti i amandman u tom smislu. Zatim točka 7, e, pitanje ugovorne suradnje. To bih ja formulirao malo jasnije moramo jasno naznačiti da energetski ugovori koje imamo, da ih je potrebno i revidirati. Imamo bilateralne e, ugovore sa različitim zemljama. I e, ja doista dvojim da oni uvijek odgovaraju europskim interesima i E, ukupna situacija e, s tim bilateralnim ugovorima je nešto što moramo razmotriti. Osim toga, e, trebamo razmisliti o budućem sklapanju eventualnih takvih bilateralnih sporazuma. Mi smo donijeli zakonodavstvo koje je doneseno prije ukrajinske krize. Tada su države članice bile vrlo suzdržane kad je riječ o sudjelovanju komisije u pregovaranju o takvim energetskim ugovorima. No, nakon ukrajinske krize naravno to se promijenilo. Bivši poljski premijer je čak i tražio da se energetski ugovori, da se o njima pregovara e, na razini Europske unije i da se oni sklapaju na toj razini tako da imamo potrebu za revizijom zakonodavstva u odnosu na takve energetske ugovore. je, predviđen je i rok za reviziju tog zakonodavstva. Treba utvrditi i kriterije za pregovaranje o tim budućim energetskim sporazumima kako bismo mm, postigli određenu koherentnost kao dodatak e, točki 7 ili e, čak nova točka 8 mogli bismo razmisliti koje sastavne dijelove treba imati takvi energetski sporazumi u odnosu na pitanje reciprociteta, što je također važna točka, znači da su partneri pravni u toj situaciji a i što, što se tiče standarda u svakom slučaju, ali i u što se tiče e, u sukladnosti s europskim zakonodavstvom. To su bile moje tri točke. Hvala. Sada Ema. Thank you. I'm speaking on behalf of uh, Mr. Kamal. Hvala. Govorim u ime mis, gospodina Komadesa. Zahvaljujem izvjestitelju na radu na ovom predmetu. E, mnogo je u njemu toga što mogu pozdraviti, recimo ciljeve za e, cjenovno učinkovitiju e, energiju i koherentan okvir. Mi podržavamo uključivanje poglavlja, odnosno teme energije u trgovinske sporazume u odnosu na resurse energetske i na slobodno tržište također izbjegavanje posebnih pojedinačnih e, točaka izvora. E, mislimo e, da je važno uključivanje svih tih razmišljenja u odnosu na buduće tehnologije, isto tako uključivanje kompetencije svih država članica. Međutim, mislimo da treba dodati nekoliko važnijih tema. Kao prvo, važnost domaćih autohtonih izvora energije, to ne smijemo previdjeti. Ne vjerujemo da se treba e, razmisliti o ulozi svjetske trgovinske organizacije, e, dakle onoga što oni moraju odigrati. E, zatim treba promicati inicijativa nekih naših vlada i dati im podršku. To će omogućiti veću stabilnost ovom podršku i, pove, i smanjiti međunarodne napetosti. Što se tiče Europskog energetskog foruma, mislimo da je svjetska trgovinska organizacija bolji forum za ovakve razgovore. Treba također spomenuti zelenu E, robu, e, dakle e, dogovore između Europske unije i njenih 13 članica. To je važno za tehnologije koje doprinose klimatskim, dakle aktivnostima na očuvanju, na rješavanju klimatskih problema. Isto tako trebamo tražiti opredjeljenje za čuvanje tog dinamike. Hvala. Euh, Hvala. Gospodine predsjedavajući, dodao bih e, dvije točke. Kao prvo, e, željela bih reći izvjestitelju e, da razmišljamo na isti način. Mislimo da je ovo vrlo važna tema. Potreba nam je neovisnost u pogledu uvoza energije, jer jasno je da je tako jer uvozimo prljave izvore energije koji dakle loše utječu na klimatske promjene. Dakle, isto tako to je važno za neovisnost Europe. Dakle od strateškog je značaja i moramo to faktorirati u naš E, izvještaj. Dakle, u onome, u trenutnoj situaciji vidimo da su, da postoji određena destabilizacija i da nam je važna energetska autonomnost. To je izuzetno e, velikog značaja i bit će još važnija u budućim godinama. To je bilo prvo. Kao drugo, slažem se s onim što je izvjestitelj jutros rekao, a to je izuzetno važno da razmišljamo o čistoj energiji, o energiji iz obnovljivih izvora, o uštedama e, energije, te da poboljšamo koordinaciju nacionalnih politika. Sve su to vrlo važne napomene. Međutim, ne nešto što također mislim da je vrlo važno i da treba dodati, a to je da Europa mora strateški razmišljati, što znači da mora postići potpunu energetsku autonomiju. To je izuzetno važno. Hvala. Helmut. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja zahvaljujem isto gospodinu Buhneru na vrlo dobroj podlozi za rad e, što je jako bitno radi izrade dobrog stajališta našeg odbora na ovu temu. Predloženi nacrt e, je e, već definitivno takav da je uravnotežen na neki način ja ću ipak si dopustiti nekoliko napomena našeg kluba zastupnika. Mi smo skeptični da li mjere predložene po točkom 2 eh, će donijeti neko rješenje. Znači mi smo jasno protiv eh, uvoza plina iz eh, Škrivjevca i moramo razmisliti o polazištu tog energetskog poglavlja i o suradnji na području e, obnovljivih izvora energije kao što je navedeno u točki šest. Kada je riječ o energetskim koncernima i trgovinskim sporazumima, ne trebamo se čuditi da e, ovisimo o nekim inovativnim tehnologijama, primjerice o Sjedinjenim državama. Mislim da inteligentni sustavi upravljanja su nešto što je model za budućnost i mi u našem stajalištu u odnosu na industrijski odbor kod e, moramo kod e, formuliranja tih trgovinskih aspekata razmotriti i e, istraživačke aspekte i uputiti na druga područja koherentnosti u Europskoj uniji. Želim podržati gospodina Buhnera u zahtjevima za uštedama energije i transparentnom prikazivanju troškova različitih oblika energije. E, Njemačka je u fazi da smanjuje proizvodnju nuklearne energije što će naravno iziskivati znatne troškove uključujući i izobrazbu stručnih kadrova. Na području nuklearne energije ja se nadam da će i vi e, podnijeti dodatne amandmane koje ćemo mi onda vrlo rado podržati. Ja bih želio upozoriti da budemo oprez, oprezni ako u ovom stavištu budemo neke inozimne e, opskrbljivače energijom nazvali neuračunljivim. Naime, ovisimo o tim izvorima energije u sjednjim državama ili u arapskom svijetu. Sjećam se samo jednog konzorcija poljskog e, američke skupine e, i radilo se o tome osigurati e, uvjete za proizvodnju plina iz frekinga i mi definitivno imamo interes smanjiti zahtjeve za uvozom fosilnih goriva. To će umanjiti e, potrebe zemalja kao što je Grčka koja definitivno može koristiti obnovljive izvore energije, primjerice solarnu energiju. Mislim da se preporuke našeg odbora trebaju uzeti u obzir u, i u plenarnom dijelu. Hvala Helmut. Nada očito umire zadnja, ali ponekad i ona umre. Gospodin Boreli. Hvala gospodine predsjedavajuće. Energetska politika postavlja pred Europu dvije vrste izazova. Jedno su interni, dakle potrošnja energije i unutarnje tržište, a zatim drugo onaj vanjski aspekt, a to je stajalište koje, odnosno pozicija koju Europa želi imati u tom pogledu. E, tu je bitno podizanje korištenja obnovljivih e, e, izvora, dakle točke o kojima se svi slažimo. Sada bi međutim trebali skrenuti pažnju na jedno vrlo važno pitanje, a to je utjecaj energetske infrastrukture, uključujući one sa obnovljivim izvorima na lokalne zajednice e, dakle fotovoltažne pogoni ili vjetroelektrane one ponekad su povezane sa centraliziranim način razmišljanjima i loše utječu na lokalne zajednice. Ako govorimo o otpornosti, isto tako cijenovnoj učinkovitosti, e, treba imati na umu da je prvi korak odgovarajuće informiranje građana i e, e, lokalnih tijeli. Naime, neodrživ način života ima vrlo visoku cijenu i utječe na naš planet. Europa igra tešku ulogu prema prema e, van, e, nastojeći posjeći geopolitičku e, ravnotežu, učiniti se manje ranjivom. Imamo neke važne partnere, kao što su recimo Norveška, Turska, Azerbajdžan, ali postoji novi, nova područja u kojima Europska unija pokušava osnažiti svoju prisutnost, na primjer u Srednjoj Aziji, u državama poput Kazahstana. Europski parlament mora e, prihvatiti i podržati taj strateški izbor uzimajući obzir nove okolnosti, dakle nakon krize u našim odnosima s Rusijom. E, siguran sam da ćemo e, mnoga ta pitanja i u buduće imati na dnevnom redu, pa ću sada samo nešto kratko reći o nekim pojedinačnim pitanjima u vezi sa mišljenjem o kojem razgovaraju. Dakle, energetska učinkovitost se spominje u dokumentu komisije emisije i govori se o njoj kao izvoru energije samom zaokruženom, ali e, moramo e, razmisliti o njegovim implikacijama. E, to što me dovodi do točke četiri gdje se govori o, ograničavanju, odnosno imanju kontrole nad potrošnjom energije. Zatim velika važnost razvoja europskog energetskog tržišta tu treba uzeti u obzir i nova tržišta. Tijekom našeg mandata imat ćemo priliku pratiti ta e, nova e, tržišta i razvoj odnosno s njima. Imamo i e, grupu za praćenje situacije u Srednjoj Aziji. E, moramo imati na umu i ulogu koju Rusija i Ukrajina imaju u tom e, pogledu. Što se tiče točke četiri, e, spomenuo bih neizravne, indirektne izvore. Dakle, kad govorimo o nafti, plinu i obnovljivim izvorima energije, uvijek je važno imati na umu i utjecaj infrastrukture na lokalne zajednice, na lokalna područja. Dakle, u dokumentu komisije se spominje infrastruktura koja je potrebna da bi se usmjerila trgovina trgovina energijom, no upravo u tom dijelu dokumenta se e, ne spominja ili barem ne naglašava uloga lokalne zajednice u pogledu infrastrukture. Htio bih vam na to skrenuti e, pažnju mislim da je važno i treba izbjeći e, e, e, to da nas vode samo trgovinski interesi, a da zaboravimo na procese informiranja, proces donošenja odluka i praćenje procesa. To je važno iz demokratske perspektive E, a isto tako ovdje se otvara prostor za organizirani e, kriminal ako se sve ovo e, zanemari. Dakle, moramo gledati kako se koristi nova tehnologija, također moramo imati na umu razvoj i istraživanje, jer tu su mogući različiti utjecaj recimo na zapošljavanje ljudi. Još jedan zahvaljujem izvjestitelju. hvala, gospodin Ferrand. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, ovom se izvještaju pokušava dati komisiji još veće odluke u, u sektoru energije i da se smanje utjecaj država e, članica i e, čini se da je to još jedan puta najvažniji cilj. Čitajući među redovima vidimo e, da recimo sada više ne kupujemo bioplin iz Rusije, što je automatski dobra vijest za američku vladu i njihov e, križarski rat protiv Rusije. Dakle, prihvatit ćemo sada da uvozimo američki e, plin iz škriljevca koji je e, prljav, koji je e, zagađen. Što se tiče energetskog tržišta, tu treba pokušati sniziti cijene, međutim države sa najkonkurentnijim tržištima su upravo one koje imaju najviše cijene u Europi. Naprimjer Francuska koja pokušava pardon, Francuska pokušava e, ograničiti e, takvu konkurenciju, ona ima među najnižim cijenama, e, zatim neke su nuklearne elektrane možda sigurnije nego neki drugi izvori E, treba također imati na umu da li je lokalnim tijelima u interesu stvariti veći profit ili ih doista e, zanima e, čistoća energije. Mi također zagovaramo decentraliziranu proizvodnju energije, međutim ne smije se zaboraviti ekonomija razmjera. Recimo fotonaponske pogoni ako imate 10 kvadratnih e, metara čelije, e, to je četiri puta e, skuplje nego ako koristite čelije od 300 kvadratnih metara. Dakle, privatnom sektoru nije uvijek prihvatljivo i moguće uspostaviti pogone koji će na odgovarajući način funkcionirati. Također prijedlog nove uredbe stavlja potrošače u lošu poziciju, a privatnim tvrtkama omogućuje da diktiraju uvjete. Zbog toga, gospodine predsjedavajući, odnosno gospodine izvjestitelju, mislim da e, vaše stajalište nije dosljedno i da će dovesti do manje ulaganja u obnovljive izvore i do manje koristi za javnost. Hvala yo Važno je reći također da je e, bitno da Europa i Europska unija čuju ova mišljenja. E, zahvaljujem vam i čestitam vam na ovome što ste odradili i vjerujem da e, će biti zanimljivo i ono što ćemo čuti od e, gospodina Lange. Međutim, nekoliko stvari željela sam istaknuti. E, mislim da bi ovo trebalo biti malo konkretnije, odnosno da je od iznimne važnosti povećati energetsku učinkovitost, odnosno ciljeve koje smo postavili u tom smislu, te da oni moraju biti obvezujući za sve države članice, odnosno morali bismo krenuti dalje, naprijed u kvantitativnom smislu u pogledu energetske učinkovitosti. Znači postaviti isto tako i ciljeve, te ih učiniti obvezujućima, a to bi bili ciljevi za interkonektivnost, koja je učinkovita. Ne postigne li se to, ne možemo se smatrati pravom unijom ukoliko ne postoji energetska unija. I još nešto što je iznimno važno, a e, usko je povezano s ovim što radimo, i uz trgovinsku politiku. Potrebno vam je nešto, instrument vrlo jake politike za trgovanje emisijama CO2 želimo e, da one budu e, konkurentne, ali isto tako i održivi razvoj. U svrhu zaštite okoliša trebamo imati iste uvjete za sve, međutim to trenutno nemamo. I e, dijelovi tržišta ne ispunjavaju uvjete koje mi postavljamo i konačno jedno načelno pitanje po meni trebalo bi tu staviti i referencu na potrebu da se e, pojačaju prava potrošača i borba protiv siromaštva. Sad ću dati riječ komisiji gospodin Martin Westrop. Thank you very much, Chairman, and thank you uh, to... Hvala gospodine predsjedavajući i cijelom odboru što ste nas danas pozvali. Zahvaljujem vam u prvom redu na to što e, želite imati ovako mišljenje o ovoj važnoj inicijativi. Znate da je energetska unija jedan od strateških prioriteta Europske unije e, i to tijekom narednih godina. O tome su se svi složili već prošle godine i e, sasvim je jasno da je trgovina tu vrlo važna, odnosno vrlo bitna za ostvarenje tog cilja. Zahvalni smo iz tog razloga što ste se odlučili e, dati mišljenje i svakako ćemo ga pomno razmotriti kada jedan puta bude gotov. Vrlo kratko ću danas nešto reći. Spomenuo bih par točaka u nacrtu mišljenja e, na koje želim skrenuti pažnju, isto tako i komentirati neke od iznesenih mišljenja. Mi u velikoj mjeri podržavamo nacrt mišljenja kakav je predstavio izvjestitelj i svakako jest važno e, razmisliti kako kroz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore i druge predložene mjere možemo smanjiti svoju ovisnost o uvezenoj energiji. Međutim, sasvim je jasno da ćemo ipak i dalje biti ovisni o uvozu još za neko vrijeme. Iz tog je razloga vrlo važno diversificirati tu opskrbu kako bismo bili sigurni da će opskrba biti sigurna i održiva i konkurentna. Isto tako, kao što vam je poznato, mi aktivno radimo e, na tome da e, energija bude uključena u naše trgovinske sporazume. Imamo niz aktivnosti u tom smjeru i zahvaljujemo vam na podršci u tom smislu. E, također bih želio spomenuti da ćemo sljedeće godine e, e, iznova pogledati ono što nazivamo HDA odlukom. Dio tih aktivnosti će se odnositi na osiguravanje. E, čini mi se da su postojeći izvori i postojeće aktivnosti u skladu sa akijom, a isto tako i da osnažimo odluku, odnosno njezinu provedbu. Također bih e, spomenuo e, buduću e, reviziju uredbe o plinu u kojima će se govoriti i o trgovinskim ugovorima i o uvjetima kupovine. Time bih evo, zaključio svoju intervenciju. Zahvaljujem još jedan puta na nacrtu mišljenja i na vašoj aktivnosti vezano uz ovu temu očekujemo e, sve seljem e, buduće inicijative u parlamentu. Hvala. Hvala gospodine Vestrop. Spomenuli ste e, reviziju uredbe HDA. Možete li mi tu nešto detaljnije reći u kojem će smjeru ići ta revizija? zapravo i bih, no čini mi se da je možda malo prerano sada o tome govoriti. E, dakle, komisija će provesti vrlo e, opsežne e, konzultacije međutim sad još nismo došli do točke u kojoj bismo sasvim jasno znali kako ćemo to napraviti no u, e, u komunikaciji e, e, koja će se dati u veljači ćemo se dakle baviti time. Znate da postoji obaveza država članica da nam pruže relevantne podatke, dakle sad ih prikupljamo, moramo ih razmotriti, ali kao što ste indirektno i vi spomenuli u svojoj intervenciji, važno je da tu odgovarajuće postupamo, ispravno postupamo od samog e, početka, ali doista malo je prerano da sada detaljnije govorimo o tome. Hvala. I sada na kraju opet gospodin Buchner. Hvala na zanimljivim napomenama. Ja ću naravno pokušati u mjere u kojoj je to moguće to se uvrstiti i pronaći konsenzus. Radujem se suradnji, radujem se novim dobrim idejama. Hvala. Good. möchte hinweisen, dass die Deadline für e, Htio bih reći da je rok za podnošenje amandmana 17. u 12 sati i e, glasovat ćemo o izvješćima 22. rujna. Dobro. Sada dolazimo do točke C, a to je izvješće o o delegaciji iz, izaslanstvu prema Italiji, prema Dženovi i Milanu. Izaslanstvo je bilo sredočeno na dva aspekta. Jedno je pitanje e, luka, primjerice dženova i cijela problematika sa carinama u kontekstu ekspoa u Milanu. Razmatrano je pitanje trgovinske politike i poljoprivrednih proizvoda, znači održiva poljoprivredna proizvodnja, sigurnost namirnica i opskrba hranom. To su bile teme. E, u izaslanstvu su bili gospodin Kaspari, gospodin Visas, gospodin Danti, gospođa Moska i gospođa Pegin. Prvo zahvaljujem svima koji su tu aktivno sudjelovali to je bilo dobro izaslanstvo koje je razmatralo neke od odlučujućih točaka. Mi u Luci u Dženovi imamo kontakt sa lučkom upravom e, i sa carinskim tijelima, nadležnim carinskim tijelima, e, kao i sa e, industrijskim udrugama tamo, te poznajemo i mogli smo raspravljati o izazovima u kontekstu luka, a u kontekstu carinske rasprave e, smo iskoristili ta iskustva. U okviru Expo naglasak je bila trgovina namirnicama, sigurnost namirnica i opskrba namirnicama, odnosno hranom i to smo mm, imali priliku raspraviti u paviljonu Europske unije i tamo smo mogli i vidjeti kako je predstavljena Europska unija na Expo u Milanu. Nakon toga u jednoj raspravi sa predstavnicima tiska i sa zainteresiranom javnošću smo imali također razmjenu mišljenja o širokoj paleti mogućnosti pristupa na tržište različitih poljoprivrednih proizvoda, o sigurnosnim standardima, o carinama na takve proizvode, takozvanom trade facilitation režimu i e, tema su bili i GIs. E, dakle, imamo i mogućnost, imali smo i mogućnost e, razgovarati sa lokalnim i regionalnim predstavnicima i e, u okviru LASCOL Europe 2020 smo sudjelovali i raspravljali o pitanju održivosti i socijalne odgovornosti u kontekstu Europe 2020. Zatim smo imali čitav niz drugih popratnih događanja. Važno je reći da u ovom izoslanstvu e, smo se dotakli i pitanja koherentnosti, te smo zajednički sa izoslanstvom industrijskog odbora i poljoprivrednog odbora imali jedan sastanak. Tako e, da nismo izašli sa tri različita stajališta, već sa jednim zajedničkim, što je imalo jako dobrog učinka. Evo toliko s moje strane kao uvod. Imate izvješće pred sobom. Imaju li članovi izaslanstava bilo kakve dopune? Gospodin Pisac. Hvala vam lijepa. Ovo je bila doista jedna jako dobra inicijativa i došla je u zanimljivom trenutku. E, zajedno s kolegicom Begin bio sam u Dženovi u posjeti obilasku Luke, što se odvijalo odlično, bili smo sjajno primljeni od lučkih vlasti, a i tvrtki u toj e, zoni. Kao što i piše u našem izvješću, mislim da je važno e, baviti se e, pitanjem e, carine, budući da su to točke na kojima neki neki proizvodi ulazi, ulaze u Europu, a i recimo ovdje imamo i pitanje recimo talijanskih špageta ili nekih sireva E, koji e, koji ulaze e, bez, odnosno izlaze, izvoze se bez posebne kontrole. Moramo vidjeti, na primjer, filipinski proizvodi geji koriste neadekvatno. Još jedna stvar koja se odnosi na sredozemne luke i povezanost s njima, i na sjevernom i na južnom dijelu je vrlo važna, kao i povezanost s lukama u Africi. <clears throat> Možemo i to razmotriti, te e, to zajedno učiniti s odborom e, za transport. Hvala, gospođa Desanes. Merci, monsieur le président. Je voudrais poser une question aux parlementaires qui sont... Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Ja ću postaviti pitanje e, i e, našim parlamentarcima koji su bili u Luci u, Geno, u Genovi. E, što se provjerava? Je li provjereno geografsko porijeklo e, i koja, koji postotak hrane uvezene hrane ne zadovoljava standarde, a omogućuje mu se ulazak na europsko tržište. Dakle, želim e, brojčane pokazatelje o provjerama geografskog porijekla. Perdón, si es cierto que mm, hay veces que no se Točno je da provjere nisu uvijek provedene na najbolji mogući način, ali to ovisi o vrsti proizvoda. Nije moguće sve provjeriti, provjeriti svaki proizvod koji ulazi pa se odabire na sunce. A to nažalost znači da postoje određeni proizvodi koji ulaze na europsko tržište, a tu ne bi trebali biti. Što se GIA tiče, na to želimo staviti poseban naglasak. Smatramo naime da je to iznimno važno. Ono e, što se odnosi na dženovsku luku zapravo može se primijeniti na sve luke u Europi. Ne znam koja je vrsta e, bila e, proizvoda na koju je skrenuta pozornost, ali postojala je jedna vrsta i taj smo vidjeli dokumente recimo koji se odnose na neke vrste sireva koji imaju GI koji ukazuje da mogu e, ulaziti kroz neke europske luke, a ne bi trebali. U budućnosti bismo sa time trebali temeljito pozabaviti, a pogotovo odnosno na e, provjere tih proizvoda koji ulaze putem naših luka. Dakle, imamo lažne proizvode koji ulaze i putem e, na naše tržište i putem luka i zračnih luka. E, ovaj aspekt koji je spomenuo gospodin Fisas je jako zanimljiv, znači pitanje samih carinskih postupaka i e, kontrola, to bismo trebali se time zapravo baviti zajednički sa odborom za promet i u pisanom izvješću spominju se neke brojke. Primjerice, 97% krivotvorenih proizvoda dolazi iz jedne zemlje koju svi jako dobro znamo no e, poslat ćemo vam još i neke druge brojke. Dobro, postoje li onda još e, pitanja ili komentara e, u odnosu na ovo izoslanstvo u Dženovi i Milanu? Budući da to nije slučaj, sada ću prekinuti zasjedanje na šest minuta. Hvala. Good. Mm, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice i kolege. Ja ovime otvaram eh, zasjedanje ponovno. Dolazimo do točke 11, a to je glasovanje o pitanjima hoćemo li ući u trijalog oko takozvanih konfliktnih minerala. Isto tako ćemo raspravljati kako od, eh, koji će biti sastav našeg izaslanstva. Jednom smo već odgodili ovo glasovanje, u međuvremenu se i konferencija predsjednika bavila ovim pitanjem i eh, oni su odlučili da ćemo slijediti tradiciju te da ćemo pokrenuti taj trijalog. E, imate ovdje popis e, za glasovanje, a e, i pitanje početka trijaloga kao i sastava same pregovaračke komisije. Znate da u članku 73 je to jednoznačno uređeno koji je sastav tima, koje zadaće ima i osim toga imamo tu i većinu, većina članova tog odbora je za početak pregovora i e, potrebna je za sastav pregovaračkog tima. Evo, toliko kao uvod. A sada bih rekao, ajmo jedno probno glasovanje. Glasovat ćemo elektroničkim putem. Imate svi svoje kartice za glasovanje. Otvaram probno glasovanje. Ich habe hier 39... Ovdje imam 39 glasačkih kartica. Znači 39 kolega je glasovalo. Sve je točno. Ja ovime zatvaram e, probno glasovanje i sada počinjemo sa glasovanjem o početku trijaloga i o sastavu pregovaračkog tima. E, glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje imamo 24 glasa za početak trijaloga i 15 suzdržanih. Postupit ćemo prema tome. Dolazimo do točke 12. A to je rezolucija o e, ugovoru o olakšavanju trgovine sa Balijem. E, ko je za? otvoren glasanje. Ko je protiv? Suzdržani od e, odbijen je znači amandman 19 za protiv suzdržani odbačen e, amandman 21 ko je za protiv suzdržani odbačeno. Amandman 20 za, protiv, suzdržani prihvaćeno. E, amandman 22 za, protiv, suzdržani odbačeno. Amandman 23 za, protiv, suzdržani odbačeno. Kompromisni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 34 e, za, protiv, suzdržani, još jednom, još jednom, molim vas. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, odbačen. Zatim amandman 35 e, za, protiv, suzdržani, odbačen. Zatim amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvojen. 37 za, protiv, suzdržani, odbačen. Amandman 38 za, protiv, suzdržani, odbačen. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, odbačen. Amandman 25 za, protiv, suzdržani, odbačen. 26 za, protiv, suzdržani, odbačen. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, odbačen. Kompromisni amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, odbačen. 46 za, protiv, suzdržani, odbačen. Kompromisni amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromisni amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromisni amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromisni amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, odbačen. Kompromisni amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 65 za, protiv, suzdržani, odbačen. Amandman 66 za, protiv, suzdržani, odbačen. 9.1 za, protiv, suzdržani, usvojen. 9.2 za, protiv, suzdržani, usvojen. 9.6 za, protiv, suzdržani, usvojen. 9.7 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbačen. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromisni amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 8 za, protiv. Ajmo provjeriti ovo. 8. Amandman 8. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. usvojen. Dolazimo do amandmana 10 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbačen. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 15 za, protiv, suzdržani usvojen. 16 13 E, preskočio sam amandman 13. Glasovanje o 13 za, protiv, suzdržani, odbačen. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. I sada elektroničko glasovanje na kraju. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 29 e, za suzdržani čestitam. Dolazimo do točke 13, a to je u svezi, s tim, e, u svezi sa pitanjem da li ćemo se složiti sa trade facilities, to je elektroničko glasovanje koje sada otvaram.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 tako da e, imamo još 15 minuta do sljedeće točke. Nemojte svi pobjeći u 10.30. Započinjemo sa saslušanjem o e, pitanjima ljudskih prava u partnerskim sporazumima.